ljudskih prava, demokracije i vladavine prava sukladno članku 135 poslovnika Europskog parlamenta. Započinjemo sa prvom točkom na dnevnom redu, a to je kambočanski nacrt zakona o nevladinim organizacijama i sindikatima. Želim e, dati riječ sada autorima ovog dokumenta. Gospodin Ernest Maragal ima riječ na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno, ako želimo podržati ovu rezoluciju i Naravno da trebamo izraziti podršku autorima, no trebamo podijeliti i sa drugim klubovima određenu zabrinutost zato jer se opet događa nešto što je uobičajeno, odnosno ukazuje se na neke ozbiljne događaje o kojima se već raspravljalo u ovom parlamentu odnosno prije godinu i pol u slučaju Kambođe. Znači o tome smo raspravljali u sjećnju 2014. godine. I tu postoji jedna proturječnost e, između stanja gospodarskog napretka i e, poštivanja ljudskih prava i temeljnih odredaba koje se odnose na društvo i na rad. Dakle, u Kambođi ovdje imamo trostruku zakonodavnu inicijativu kambođanske vlade koja međutim mora poštivati glavne smjernice procesa društvenog sudjelovanja zato jer se ta inicijativa odnosi na zastupnička tijela poput sindikata i nevladinih organizacija koji bi trebali također biti uključeni u poštivanje temeljnih prava. I to se događa u jednom trenutku kada se u toj zemlji već pojavljuju dugogodišnji problemi u vezi sa činjenicom da se male poljoprivrednike izvlašćuje i stjeruje ih se sa zemlje kako bi se napravilo prostora za velike industrijske pogone. Također vidimo da dolazi do osnivanja velikog broja malih laboratorija u kojima se ne poštuju radna prava i to se kosi sa našim e, tradicijama i našim potrošačkim e, navikama. Također e, postoji veza između naših industrija i tih malih laboratorija i zato se trebamo upitati gospodine predsjedavajući treba li uz ovaj prijedlog o izuzeću oružja dodati možda i riječi ništa bez prava, nothing without rights. E, hvala. E, gospodin Injacio Korao ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala. Pa pretpostavka od koje trebamo okrenuti kada govorimo o situaciji u Kambođi je sljedeća, odnosno mi smo glavna organizacija koja financira sve razvojne projekte u Kambođi i e, vrlo često smo se služili kambođanskim nevladinim organizacijama kako bismo promicali takve razvojne inicijative. Dakle, problem postoji i ozbiljan je jer ako se usvoji taj zakon koji guši, koji ograničava na e, vrlo značajan način e, slobodu udruživanja, e, slobodu osnivanja takvih organizacija, a time se potkopava također i naše glavno sredstvo kojem potičemo razvoj u Kambođi. Naravno, ova rezolucija nastoji postići to da se ta rezolucija, odnosno taj zakon ne usvoji jer je bi to nazadilo zemlju za sto godina. Mi želimo naprotiv uspostaviti dalje dijalog i e, dalje provoditi razumne projekte koji će Kambođu uvesti u bolju budućnost. Hvala. Hvala gospodine Corrao. E, sljedeći autor ovog izvješća je e, gospodin Demesmaker. Hvala. Ovime ovaj se ovaj nacrt zakona koristi kako bi se izvršio pritisak na nevladine organizacije u trenutku kada i sindikati i nevladine organizacije moraju prijaviti svoje druge djelatnosti, moraju se registrirati i e, registrirati svoje izvore financiranja. E, smatra se u zemlji da se zapravo ove nevladine organizacije koriste kao paravan za destabilizaciju zemlje. E, to je argument u korist toga zakona. Postoji tisuća nevladinih organizacija koje ne prihvaćaju tu situaciju e, u kojoj se taj nacrt zakona izrađuje u, u tajnosti bez javne rasprave i jednostavno na taj način se progurava kroz parlament. Imamo na stotine zgroženih građana koji su prosvjedovali protiv e, takvog e, gušenja stečenih demokratskih prava. Želimo reviziju tog e, zakonodavnog nacrta i naravno uz sveobuhvatnu javnu raspravu. Hvala. Gospodin Lenners ima riječ na jednu minutu, izvolite. Yes, thank you very much, uh, chairman, and also... Hvala gospodine predsjedavajući i hvala povjerenici Malmstrom što je ostala danas poslijepodne, doista to cijenimo. Doista mi je drago što imamo takav čvrst jedinstven stav Europskog parlamenta prema kojemu da e, tamo e, se smatra da tamo gdje gdje napreduje civilno društvo, onda napreduje i demokracija. Dakle, imamo dva, dvije ključne poruke koje želimo proslijediti gambođanskoj vlasti, odnosno da treba povući nacrt zakona o nevladinim organizacijama i nacrt zakona o sindikatima i želimo se pobrinuti da bilo koji drugi nacrt zakonodavstva u tom području se obveže na poštivanje temeljnih sloboda i da se usvoji jednim e, uključivim procesom koji također obuhvaća i dijalog sa svim dionicima, sa nevladinim organizacijama i civilnim društvom. Hvala vam. Hvala lijepa. Mm, gospođa Paloma López ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Gracias, presidente Hvala gospodine predsjedavajući. Komisija je potpisala sporazume sa trećim zemljama, e, trgovinske sporazume koje dopuštaju prodor multinacionalnih kompanija, a onda se čudi posljedicama kao što je izgon poljoprivrednika sa zemlje i korištavanje iz oporaba radnika u tvornicama. Kambođanska vlada treba poštivati propise Međunarodne organizacije rada i dopustiti radnicima organizaciju i unutar multinacionalnih kompanija i treba e, spriječiti izvašivanje e, zemljišta od strane velikih multinacionalnih kompanija u poljoprivrednom sektoru. No, osim toga, osim naglašavanja ovih temeljnih prava trebamo također zaštititi i pravo na zemlju i to uključiti u sporazume o suradnji i o pridruživanju sa trećim zemljama jer ćemo jedino na taj način izbjeći sučesništvo u ovom zlo, e, slavljanju i zlopravi koje sada, na koju sada ukazujemo. Hvala. Sljedeća ima e, riječ gospođa Šake na jednu minutu. E, hvala gospodine predsjedavajući, povjerenice, uvaženi kolege. Svi smo zabrinuti e, zbog e, mogućnosti da se uguši uloga 5000 nevladinih organizacija koje postoje u Kambođi ovim zakonom što proturječi ne samo kambođanskom ustavu nego također i međunarodnim obavezama koje je preuzela kambođanska vlada. Mi se snažno zalažemo za ljudska prava i trošimo 410 milijuna eura, kao što je bio slučaj između 2014. i 2020. odnosno predijelili smo ta sredstva i zbog toga želimo upoznati kombođansku vladu ne samo na poštivanje ljudskih prava, nego i na poštivanje vitalne uloge sloboda i također cvatućeg civilnog društva koje je sastavni dio i preduvjet za održivi rast. Dakle, jedno ne može bez drugoga i zbog toga pozivamo kambođansku vladu da poštuje slobodu udruživanja i e, slobodu postojanja civilnog društva. Hvala. na minutu, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kambođa je jedna od zemalja svijeta koja je pred velikim eh, iskušenjama i prošla je kroz eh, užasan rat sa velikim brojem eh, žrtava koji još uvijek baca sjenu na ovu zemlju i zato je u ovoj zemlji osobito potrebna demokracija. U posljednjim godinama uspjelo je E, da se e, poveća značaj civilnog društva u toj zemlji e, što je dovelo do nestabilnosti režima i zato sada dolazi do pojave da se pokušava ograničiti rad nevladinih organizacija i aktera civilnog društva. Neophodno je učiniti sve kako bi se spriječilo e, ograničavanje e, e, tih pozitivnih e, tendencija već u samom začetku. Hvala lijepa. U ime kluba socijalista i demokrata, gospodin Mark Tarabella, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući povjerenice, uvaženi kolege. 30. lipnja na stotine radnika sindikalista pokušalo prosvjedovati ulicama Prompena kako bi pokazali svoju gorčinu u odnosu na novi nacrt zakona o nevladinim udrugama i slobodi udruživanja koje promiče kambođanska vlada. Možemo im se samo pridružiti, ohrabriti ih i Mislim da ovaj nacrt e, zakona u istinu je protivan slobodi izražavanja, osim prijetnji radničkim pravima. Ja sam bio e, na čelu jedne misije parlamenta u Kambođi gdje smo pokušali provjeriti je li došlo do napretka u poštivanju ljudskih prava. Kao što smo malo prije čuli, mi smo prvi donator, e, budući da je iz tog razloga Kambođa zainteresirana za dobre odnose sa Europskom unijom jer im treba razvojna pomoć. Dakle, možda bismo ponovno mogli organizirati misiju da provjerimo e, da li oni nastavljaju ići ispravnim putem ili ne i možda im možemo reći da s obzirom da im dajemo pomoć da možemo tamo e, odeći tamo i pokušati korigirati situaciju. Hvala. Hvala. Hvala. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Želim vam obavijestiti da ću dati riječ samo po jednom zastupniku iz svakog e, kluba zastupnika. Gospodin pa, Pospišil ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Doista mi je drago što mogu prisustovati ovoj raspravi. Vladi bio sam ministar koji je bio nadležan za izradu novog zakona o slobodi udruživanja i svjestan sam činjenice da je to ključno pravo u svakoj demokratskoj državi i trebamo izistirati na tome da Kambođa svoje zakonodavstvo koje je u skladu sa europskim standardima, tako da E, svaka nevladina organizacija ili udruga ako udovoljava pravnim propisima može se osnovati samo registracijom, a e, država ne bi smjela sprječavati osnivanje tih organizacija u Kambođi. Pozdravljam činjenicu što o tome raspravljamo i što to povezujemo sa financijskom pomoći koju isplaćujemo Kambođi. Ukoliko Kambođa ne promjeni svoje zakonodavstvo, to bi trebalo imati posljedice po financijsku pomoć koja se dostavlja. Gospodin Fronzulika ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Želim izraziti svoju zabrinutost u vezi sa nacrtom zakona koje je predložila kambođanska vlada koji ima namjeru ograničiti slobodu udruživanja, izražavanja, okupljanja i također krši ustav i time smanjuje prostor za djelovanje civilnog društva u Kambođi. Nacrt zakona o udrugama i nevladinim organizacijama imat će strašne posljedice po e, suradnju e, Europske unije po pitanju razvoja je također na e, program za razvoj koje provode zemlje članice vjerujem da nevladine organizacije daju značajan doprinos razvoju i to su činile u posljednjih 40 godina u Kambođi i one su naš najvažniji partner kada je riječ o razvojnoj pomoći i to se temelji na temeljnim pravima i e, ljudskim pravima koja su sadržana i u univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i zbog toga trebamo pozvati Kambođu na pozivanje tog zakona. Hvala vam.

i da kambodža ako želi suradnju sa nama mora također ispoštovati one elementarne vrijednosti koje njeguje europska unija. Fabio Massimo Castaldo. Gospodin Fabio Massimo Castaldo, izvolite. Nalazimo se pred trostrukim napadom. Napadom eh, na slobode, na temeljna ljudska prava, na nevladine organizacije i na sindikalna prava. Kambođanski premijer sve više skreće autoritarne vode i ovaj posljednji događaj je tome dokaz uz slavni, odnosno neslavni zakon, odnosno nacrt zakona o računalnom kriminalitetu koji bi također mogao ugroziti slobodu izražavanja na internetu. Mi kao glavni denator možemo tražiti mnogo od Kambođe, ali moramo tražiti mnogo i od sebe kako bismo osigurali da se naša trgovinska politika poveže sa dosljednim ponašanjem multinacionalnih kompanija koje ne smiju grabiti Kambodžansku zemlju i ne smijemo podržati time ovakvo skretanje u autoritarne vode. Također trebamo podsjećati da sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja nije nešto o čemu možemo pregovarati. Dakle, zbog toga tražimo od komisije odlučnu odlučno djelovanje i e, da e, komisija zatraži od kambođanske vlade da odmah odustane od ove inicijative. Hvala. Gospodine Castaldo. Gospođa Kristina Morva ima riječ. E, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ne bih htjela provocirati nikoga, ali ja se doista nadam da imate slušalice gospođe povjerenice jer bih vas htjela nešto pitati da li me čujete da li, da li ste čuli za slučaj Judith Simo ona je vođa sindikata, to jest bila je vođa sindikata u Mađarskoj, bila je vrlo popularna, a upravo je osuđena na tri godine zatvora zbog njezinih aktivnosti u okviru e, sindikalnog rada pod vrlo sumnjivim organizacijama. Dakle, cijela zemlja je nju upoznala 2006. godine kada je e, policija na brutalan način postupila protiv e, demonstranata na ulicama Budimpešte i ona je bila ta koja je pozvala e, kolege u policiji e, članove sindikata da ne izvršavaju zapovjedi koje su dobili. Dakle, doista je nedopustivo da se tako nešto dogodi u jednoj demokratskoj zemlji. Hvala lijepa povjerenica Malstrom ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, cijenjeni zastupnici, mislim da raspravljamo o kambodži a na mađarski slučaj se možemo vratiti drugi put. Kao što je veliki broj vas rekao, u kambodži doista postoji vrlo živo civilno društvo e, koje je vrlo aktivno, a vlada Kambođe je već godinama tvrdila da e, je neophodno uvesti jedan sveobuhvatni zakon kojim će se regulirati taj sektor. Mi iz Europske unije to vrlo pomno pratimo od prve najave te ideje prije mnogo godina. Ovaj nacrt zakona bio je tema razgovora na mnogim formalnim i neformalnim e, sastancima između predstavnika Europske unije i e, Kambodžanske vlade na različitim razinama i mi smo jasno izrazili izrazili naša stajališta i jasno smo rekli da takvo takav zakon koji oni planiraju treba omogućiti, a ne ograničiti slobodu izražavanja i e, ljudska prava u Kambođi. E, i da su prije donošenja zakona neophodne e, konzultacije sa svim e, dionicima. Dakle, potreban je dijalog sa oporbom, civilnim društvom, privatnim sektorom. Samo kroz taj dijalog vlada može uzeti u obzir potrebe i e, razmišljanja onih koji su predmet ovog zakona. I taj bi zakon onda omogućio vladi da donese zakon koji bi, koji bi bio doista u interesu kabođarskog naroda. Mi Pozdravljamo odluku e, nacionalnog parlamenta Kambođe da organizira konzultacije sa predstavnicima civilnog društva, a te su konzultacije već započele i mi se nadamo da će rezultati tih konzultacija biti e, reflektirani u budućem tekstu zakona. E, mi nastavljamo sa kontaktima između zastupnika Europskog parlamenta i zastupnika u Kambodžanskom parlamentu kako bismo E, doprinijeli poboljšanju tog zakona e, i e, pojačali duh dijaloga. Mi ćemo nastaviti promatrati ovu situaciju i razvoj situacije jer u E, jer e, civilno društvo je u mnogim zemljama često suočeno sa raznim preprekama a Kambodža ima priliku pokazati da se to kod njih neće dogoditi i da će ojačati e, mogućnosti aktivnosti civilnog društva. Hvala lijepa gospođo povjerenice. A sada ja sam primio nacrte rezolucija od klubova zastupnika EFDD, GUNGL, e ECR, EPP, Ujedinjene evropske ljevice, kao i od kluba zastupnika ALDE i